annunciato kao što je najavljeno na početku rasprave koju smo upravo završili, Nažalost, prerano je premenuo naš kolega Jens Nilsson jutros u Švedskoj nakon kratke bolesti. Kolega Nilsson je prvi puta u Europski parlament izabran 2011. godine i ponovno je izabran 2014. godine u redovima socijaldemokratske stranke Švedske i sjedio je u redovima klupa SID-a. Bio je član odbora za promet, odbora regi i izaslanstva za odnose s Bjelorusom. Nilsson je obavljao političku djelatnost e, sa iskrenim e, oduševljenjem e, i velikim zalaganjem. Zalagao se za socijalno gospodarstvo i to je ideal u koji je čvrsto vjerovao i za njega je to bila cjeloživotna borba. U ime sviju nas e, želim uputiti saočešće njegove obitelji, ženi, kćeri i njegovim prijateljima, njegovim e, kolegama iz stranke, klubu SID-a i svima onima koji su ga upoznali i cijenili kao osobu. Molim vas e, dakle da održimo minutu šutnje usjećanja na Jensa Prego, onorevole Rodriguez. Zastupnica izvolite. Thank you very uh, Ja sam uzela riječ u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. To je klub kojemu je pripadao gospodin Nielsen. Želim prije svega zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta na ovoj minuti šutnje i na odanoj počasti. Naš klub zastupnika, socijalista i demokrata želi ga se prisjetiti onakvog kakav je bio čovjek koji je bio vrlo angažiran u, na europskom projektu, vrlo velikodušan. On je bio osoba koja je uistinu imala dobre kontakte sa ljudima na terenu i također je zagovarao socijalno osjetljivo gospodarstvo diljem Europe. Jens Nilsen, uvijek ćemo te se sjećati takvoga s mnogo prijateljstva. Hvala. Honorable Fox, prego. Zastupnica Fox. Mr. President, last week in... Gospodine predsjedniče, u Salzburiju u mojoj izbornoj jedinici. Čovjek i njegova čiji su otrovani nervnim plinom u Salzburiju. Također je otrovani policijski službenik koji je bio na licu mjesta. E, jučer smo čuli e, od britanske premijerke da je vrlo vjerojatno Rusija odgovorna za to ili putem e, državno sponzoriranog napada ili zato što su dopustili da ta smrtonosna substanca prijeđe u ruke počinitelja. Danas čekamo e, očitovanje od Moskve. Mislim da nam ovo svima treba biti znak za otržnjenje. Nas se na zapadu testira, Pripajanje Krima, kibernetički napadi u Estoniji i korištenje dnevnih plinova u Salisbury očito je da se to pokazuje jedan zabrinjavajući trend kojemu se moramo suprotstaviti odlučno i ujedinjenim. L'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori Pljesak koji je uputila čitava vječnica ne zahtjeva daljnje komentare. Gospodin Wolf? Hvala vam. E, ja sam uzeo riječ vezano uz postupke i ponašanje zastupnika ovoga parlamenta. Jutro se tijekom rasprave u odnosu e, u raspravi između Ujedinjene kraljevine i Europske unije, Alan Smith iz Škotske, zastupnik ovoga doma je kritizirao one koji se zalažu za Brexit eh, kao što sam ja, međutim tom prilikom je upotrijebio jednu riječ za koju smatram da vi kao predsjednik ovoga doma morate reći da je uistinu uvredljiva i da zahtjeva ispriku. On ih je nazvao eh, Scheisters, dakle sve one koji se zalažu za Brexit. Kao što znate, to eh, dolazi od njemačke riječi izmed, ali isto tako uvredljivo za sve one koji e, su nasljednici židova. Naime, Šajster se koristilo za kritiziranje židova kao nepoštenih ljudi. Vjerujem da gospodin Smith nije htio potrijebiti tu riječ u ovome kontekstu, ali s obzirom e, na to da prepoznajemo snagu tih riječi, mislim da bi se ovom prilikom trebao ispričati. Nadam se da ćete se vi složiti sa mnom. Onorevole Smith, voleva dire qualcosa? Htjeli ste nešto reći? Smith? Da, ja bih samo htio spomenuti definiciju šajstera u e, rječniku riječniku engleskog jezika. Šajster, množina šajsters, ako se nekoga političara ili odvjetnika naziva tom riječi, to znači da su nepošteni i nemoralni. Osoba, posebno političar ili odvjetnik, koristi neetične metode rada. Dakle, tu nema nikakve veze sa židovskim nasljeđem i to nema nikakve veze s onim što sam ja htio reći. Mislim da su ovi navodi vrlo smiješni, ovo što je rekao gospodin Wolf, ja to odbijam i predlažem da više ne gubimo vrijeme na te gluposti. disonesto Ne možete nikoga nazvati nepoštenim i nemoralnim. Ali ako vi niste imali namjeru uvrijediti gospodina Wolfa onako kako je on to shvatio, mislim da je ovo dovoljno razjašnjenje, ali ne možete uputiti ovakve riječi poput nepošten i nemoralan, naročito ne nekom drugom kolegi. Zastupniče Dartmouth, molim vas. Izvolite. Hvala vam što ste prihvatili ovo pitanje o pridržavanju e, poslovnika. Dakle, ja se pozivam na članak 11. u trećem odjeljku i htio bih citirati poslovnik. Postupci zastupnika trebaju se temeljiti na uzajamnom poštovanju i bez obzira na neadekvatne komentare gospodina Smita koji je upravo iznio, on je prekršio načela i vrijednosti rada u Europskom parlamentu i čuli smo upravo primjer toga temeljem njegovih komentara. I mislim da bi predsjednik trebao službeno opomenuti gospodina Smita. Zastupnica Bojlan. Uh, Hvala vam predsjedniče. Ja bih htjela skrenuti pozornost parlamenta na Ibrahima Halawa koji je ovdje bio u vječnici. Naime, u prosincu 2015. godine mi smo izglasali rezoluciju gdje smo tražili da se on odmah pusti na slobodu i sjajno je da je on sada ovdje kao slobodan čovjek koji je bio zatvoren Thank you Hvala vam, gospođo Bojlan. Hvala. Gospodin Koburna a nakon toga prelazimo na glasovanje. Izvolite. Very Ja ću vrlo kratko. Obično me ništa ne može uzrujati, ali bih eh, htio reći da je gospodin Smith uistinu majstor politički korektnog, dakle on bi da kaže bilo što politički korektno izazvao ne znam kakve reakcije. Dakle, ne bih ne bi malo inače brinula, ali mislim da ovdje uistinu prekoračio granicu, trebao bi se ispričati. Mislim da eh, ovim ponašanjem niti sebi, niti svojoj političkoj stanci ne radi uslugu. E, zastupniče kogur znamo da ste dosta živahni. To nam je dobro poznato. Ove izrečene riječi ili upravo namjera koja se krije iza korištenja tog izraza, mislim da je bila upućivanje političke kritike, a ne uvrede na račun kolega. Dakle, čuli smo objašnjenje i vidimo da je riječ o političkoj kritici. Mislim da nije to bila niti rasna, niti politička uvreda. Mislim da ovu riječ možemo protumačiti kao čistu političku e, kritiku, da je to drugačije, morali bismo nešto poduzeti, ali iskreno mislim da je zastupnik e, namjeravao uputiti političku kritiku. Možemo sada preći na glasovanje.